So, good morning, dear colleagues. If uh, everybody agrees. Yes, svi se slažem, slažu da bismo počeli sa svojim našim sastankom, jer već je 9 sati i 10 minuta. I mislim da je gospodin Lange već i najavio. Danas nije mogao biti s nama, pa ću umjesto našeg predsjednika odbora Langaja uskočiti ja, kao što je on jučer najavio i danas e, voditi sastanak. Budući da nemamo nikakvih objava, možemo početi odmah sa našim točkom 21. dnevnog reda, a to je produljenje odredbi sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske zajednice i Republike Uzbekistana na bilateralnu trgovinu tekstilom. Imamo 50 minuta predviđenih za ovu raspravu. To je dakle razmjena mišljenja između dionika. Naša izvjestiteljica za ovu temu je Marija Arena iz kluba zastupnika socijaldemokrata i moramo raspravljati o toj činjenici da ovaj tekst e, nacrta odluke vijeća nije dobio parlamentarnu suglasnost i plenarna sjednica je uslijedila je dakle slijedila stajalište našeg odbora koji se nije s tim složio, s tim nacrtom mišljenja, a u međuvremenu smo pogledali i dobili jedan izvješće o napretku koje je u međuvremenu postignuto u Uzbekistanu. Danas će Marija Arena predstaviti ovo mm, nacrt našeg izvješća. Nakon toga će e, kolege iz Svjetske organizacije za rad e, govoriti, a nakon toga će koji njih predstavlja naravno kolega Lang koji je inače u Indoneziji njihov lokalni predstavnik. E, pitanje naravno o, od 2013. godine kada se počeo vršiti nadzor, dakle ILO je počeo vršiti nadzor nad žetvom pamuka u Uzbekistanu ove godine će se drugi puta za redom vršiti taj nadzor. Poanta je bila o tome da se prati kako izgleda prisilni rad djece za vrijeme žetve, jer to je bilo jedan od glavnih problema zbog kojih to nismo mogli prihvatiti ono prvi proširenje ovog protokola. Evo, izvolite gospodine valjda vi imate riječ. Hvala lijepo. Ja ću vam pokušati predstaviti razloge za, za naš, dakle, predstaviti najnoviji razvoj u Uzbekistanu i sve što smo mi uspjeli otkriti tijekom naših nadzora u odnosu na prinudni rad djece u Uzbekistanu. Ali prvo bih želio zahvaliti parlamentu na potpori koju je dao e, našem radu i 15.12.2011. je to izrazio je u svojoj privremenoj rezoluciji. E, ILO ima trenutno dva programa koji teku u Uzbekistanu, suradnji jedan, se zove program za pošteni i dostojanstven rad u Uzbekistanu. Drugi program e, obavljamo u suradnji sa Svjetskom bankom i odnosi se na monitoring jesenjih žetvi pamuka. Oba programa se naravno bave i onim mjerama i nadziru mjere koje su vlada i socijalni partneri u toj zemlji poduzemlji, a to je za nas posebno važno. to nas je dovelo do toga, ti programi su nam pomogućili da se počnemo baviti tim teškim problemom, a to je pitanje dječjeg rada, koji je prije tri godine zapravo i bio glavni razlog zbog kojeg smo ušli u taj, te programe suradnje i nadzora. E, sindikati u Izbekistanu kao i gospodarska komora su ustanovili vrlo jake veze sa međunarodnim organizacijama radnika i poslodavaca. Uzbekistanska komora gospodarstva i industrije trenutno je članica i Međunarodne federacije takvih komora. Sindikati u Dakle, sindikati i federacije sindikata iz Uzbekistana, njihove asocijacije su članovi Međunarodne konfederacije sindikata. I to, međutim, nije jedino što smo mi radili u okviru naše suradnje između uzbekistanskih vlasti i ILO-a, nego je to, dakle, da vam dam samo primjere čime smo se sve bavili. Dakle, mi smo kao ILO sudjelovali u radu sa sindikatima da ostanovimo takozvane pravne klinike koji bi u slučajima kršenja ljudskih prava, pogotovo eh, prava, radnih prava, uključujući naravno i dječji rad ovdje, odmah intervenirali i ljudima pružali pomoć. Inače imamo i međunarodni partneri Uzbekistana su među, Evropska unija, Svjetska banka, SAD i ostale. Ja se sad želim još u ovom danas, naš moja prezentacija još na tri stvari koncentrirati. Prvo, naš tehnički program, kao smo rekli pod geslom pošteni dostojanstven rad u jednoj zemlji, a to je prvi takav program u srednjoj i srednjoj istočnoj Aziji koji je počeo. Drugo, da bolje razumijemo sve što je ovdje uključeno i u kojoj mjeri, kako uopće izgleda regrutiranje radnih snaga za poljoprivredne radove i pogotovo kako to izgleda kod velike kampanje na jesen kad kreće žetva pamuka. Mi znamo da je 2013. godine počeo naš nadzor tih žetvi pamuka da se vidi kako bi mogli prije okončati i prekinuti prisilni dječji rad za vrijeme tih žetvi. Ovdje smo se fokusirali posebno na eliminaciju tog prinudnog rada i obaveznog rada za djecu. Da je naš tako već navedeni program za dostojanstveni pošten rad je onaj okvir u kojem mi obavljamo svoje poslove. ILO se sada uglavnom koncentrira na rad u poljoprivredu, posebno prinudni rad, a zatim na legislativni posao, adekvatne konvencije i pokušava pojačati suradnju sa nacionalnim institucijama u Uzbekistanu. Organizacije poslodavaca i radnika naravno pritom igraju važnu ulogu. Mi smo zatim počeli sa još jednim programom diljem ruralnih dijelova Uzbekistana kako bismo mogli dati ne samo kratkoročne nego i dugoročne rezultate našeg programa nadzora i suradnje. E, cilj je jasno eliminacija dječjeg rada i želimo isto tako u praksi provesti da radnici rade dobrovoljno, ali da to bude sve skupa održivo, a postičemo to naravno adekvatnim mjerama na tržištu rada. Nastavljam, posebno važan element je jasna suradnja sa lokalnim i zajednicama i lokalnim upravama. Naravno, pogledamo i šta gledamo jasno i kako se gospodarstvo u Uzbekistanu mijenja i u kojoj mjeri se modernizira, posebno poljoprivreda. Naravno, bavimo se isto tako i za politikom zapošljavanja, inspekcijama na radu i zaštitom radničkih prava. Zajedno sa Svjetskom bankom smo ukazali na nekoliko područja koja bi se trebala pomnije razmotriti. Uzbečki, uzbečka vlada je u siječnju ove godine usvojila akcijski plan za popravljanje uvjeta rada i socijalnu zaštitu u poljoprivrednom sektoru. Taj akcijski plan razmatran je sa našom organizacijom ILO prije nego što je usvojen i to su onda čitava nizu detalja, mi dali svoj input i svoj konzulting koji je onda ugrađen u akcijski plan. A sada prelazim na uvjete regrutiranja radne snage u poljoprivredi, posebno kod žetvi pamuka. Prošle godine smo ponudili jednu vrlo kvalitativnu, jednu kvalitativnu analizu koja je pokazala kako izgleda stanje u tom sektoru. Mi znamo da je ta analiza bila kvalitativna znam bila baza na temelju koje je uslijedila sada i kvantitativna. U svakom slučaju ta anketa je pokazala i istražila stanje 2014. i 2015. Još uvijek se različiti, različite rezultati toj ankete istražuju i evaluiraju. Mi smo prošle godine imali 10.000 odgovora iz kućanstava kao i ove godine u okviru te ankete velike. I u ovom trenutku su pokazali kako e, izgledaju aktivnosti i koliko ljudi je regrutirano tijekom najjače kampanje, žetvene, kampanje. E, mi smo zatim sve naše rezultate koje smo prikupili dali svojim uzbečkim e, partnerima koji su u Taškentu održali jedan veliki panel, veliku panel diskusije sa stručnjacima javno da se vidi što se može učiniti. Tijekom dvije žetve e, pamuka, otprilike tri milijuna radnika sudjeluje u toj žetvi u Uzbekistanu. Mnogo njih, veliki dio njih radi to dobrovoljno, međutim jedan dio radnika zapravo ne radi dobrovoljno, ali ne mogu se oteti socijalnom pritisku, a neki su jednostavno na bilo koji drugi način obvezani ili primorani čak sudjelovati u toj kampanji, odnosno žetvi. E, mi smo pogledali koliko ljudi e, sudjeluje dobrovoljno i s njima proveli jasno anketu među njima. Za njih oni smatraju da je to samo dodatni prihod kad rade tokom mjeseca u toj žetvi. Ali čini se da je proteklih godina među onima koji su morali pod nekom obvezom zbog društvenih pritisaka ili nekih drugih pritisaka sudjelovati u toj žetvi, dakle de facto prinudno, da je njihov broj opao protekle dvije godine. Nadalje, čini se da je glavni faktor bio da sudjeluju tome da izbjegnu obavezu da nekom drugom plate da za njih obave taj posao. Naravno, postoji dalje rizik prinudnog rada, ali kako ćemo ga smanjiti? Treba pojasniti, to je jasno uzbičko javnosti isto stavljeno do znanja, da se mora pojasniti da niko ne može biti primoran e, na sudjelovanje u žetvi ako im se ne plati adekvatno ili ako to ne rade dobrovoljno. Broj ljudi koji su, koji su odbili sudjelovati se povećao značajno u protekle dvije godine. Među 2014. i 2015. procjenjujemo da se ta brojka odbitaka sa šest, oko 64.400 povećala na više od 1,1 milijuna ljudi, osoba koji su odbili sudjelovati. Nadalje, 80% otprilike je odbilo poziv koji ide tamo kao maltene na mobilizaciju, rekrutaciju da sudjeluju u toj kampanji, a da se pritom žetve, a da se pritom nisu suočili ni sa kakvim negativnim posljedicama. Naravno, prije je bilo uvriježeno da ako odbiju sami sudjelovati kad ih se mobilizira za žetvu, da moraju nekom drugom platiti, pa bi onda išli sami jer nemaju čeg platiti. Međutim, to je recimo jedna stvar koja bi bila vrlo korisna sljedeći fokus u nacionalnoj informativnoj kampanji i mislimo da su se već recimo e, mnogi iz e, socijalnih institucija kao i zdravstvenih radnika u Uzbekistanu s time pozabavili. Mislimo da je ovakva jedna transparentna kampanja koja se sad počela voditi od 14. do 15. imala vrlo pozitivne rezultate i za javnost i za eventualno negativne posljedice. Službe su isto tako pribilježile da je, e, osim da su se uz ostalo još i popravile onda uvjeti, radni uvjeti tijekom žetve i da se također sve više poštuju temeljna načela i standardi zaštite ljudi na radu. Naše procjene govore da oko 1,7 milijuna radnika e, voljno i u budućnosti sudjelovati u tim žetvama je zbog novaca. Oko 1,3 milijuna po našim procjenama žele sudjelovati ako bude bolja plaća i bolji uvjeti rada. E, dakle broj dobrovoljaca koji sudjeluju u žetvi je veći nego onih koji odbijaju. Prema našim procjenama mislimo da bi se sada otprilike 30% njih, broj njihov veći. I pogotovo on raste kako se poravljaju uvjeti o kojima smo govorili, pod kojima rade. Naši partneri u Uzbekistanu su tražili od da da nove i daljnje E, savjete, odnosno preporuke kako to treba voditi. Uglavnom su naše preporuke sljedeće. Regrutiranje e, se mora vršiti vrlo transparentno i točno vlasti ne smiju nikoga nasilno regrutirati za žetvu ako on odbija. Nadalje, e, plaća za sudjelovanje u žetvi kao i uvjeti na radu moraju se poboljšati. ILO je također preporučio da mjere za dobrovoljno regrutiranje se primjene na sve privremene ili sezonske radove u poljoprivredi, ne samo na žetvu pamuka. I mi u okviru tih preporuka razmišljamo o nekim pilot projektima na određenim lokacijama u Uzbekistanu. I na kraju još nekoliko riječi o našoj operaciji, našoj, da kažemo, akciji praćenja i nadzora. Mi smo na početku se uglavnom specifično fokusirali na dječji rad, rad djece. 2015. u izvješću koje sam ILO objavio, kaže se kako je dječji rad uopće više nije tako goruće pitanje, da pače, e, to je i u Uzbekistanu postala jedna socijalno neprihvatljivom pojavom. Međutim, mislimo da ne možemo biti zadovoljni jer to nije sasvim tako jer tu i tamo se uvijek iznova poseže za djecom koja se onda jeseni moraju na sudjelovanje u žetvi. I zbog toga moramo i dalje pratiti gdje god se krše dječja prava i boriti se protiv toga. Vlada Izbekistanu je protekle tri godine, po našem mišljenju, preuzela vrlo velike značajne obveze u borbi protiv takvih pojava. Naravno, kao posljedica svega toga je logično da kad se vrše procjene o regrutiranju radne snage i uvjetima pod kojima rade tijekom ovogodišnje žetve, onda bi se trebali fokusirati uglavnom na to da vidimo u kojoj mjeri uzbečka vlada ispunja sve obaveze koje je preuzela. Prema tome, u tom smislu to postaje upravo jednom sustavnom, dakle jednim nadzorom sustava. E, mjere za procjenu i nadzor će se poduzimati, dakle prvo nadzor i onda procjenu paralelno sa žetvom. inače, mi smo već e, krajem srpnja počeli sa našim nadzorom, a sama kad se za vrijeme pripreme žetve, a sama a kampanja, ona najjača žetvena, počinje za nekoliko dana. svrha tog našeg monitoringa je bila da se stvori daljnja baza za buduće akcije na različitim drugim razinama. I osim toga moramo osigurati da se stanovite mjerila, odnosno referentne vrijednosti u tom području, poštuju na svim razinama i naši standardi. Mi smo uvjereni da će naši partneri u Uzbekistanu, kao i na cijela zajednica javna, e, prihvatiti način na koji treba tržište rada funkcionirati i dalje modernizirati svoje sustave i svoje i poljoprivredu kao i uvjete pod kojima ljudi rade. Mi mislimo da smo na najboljem putu da pomognemo uzbečkim poljoprivrednicima da počnu raditi u vrlo poštenim uvjetima. Na kraju mogu kao zaključak reći da možda smo primijetili, možemo ustvrditi da je došlo tijekom protekle tri godine do vrlo e, pozitivnih pomaka u uzbečkom načinu proizvodnje i do velikih napredaka posebni napreci su postignuti na području u vezi s pitanjem dječjeg rada, kao i u ispunjanju obaveza koje je uzbečka vlada i ostali dionice njihovog gospodarsko-političkog života kojeg su preuzeli upravo da poprave to stanje među svojim radnicima. Hvala vam lijepo. Hvala vama na vašoj prezentaciji. Ja sam uvjeren da će naši članovi odbora imati čitav niz pitanja. Prema tome sada riječ dajem predstavniku E, prvo našoj Marija Areni koja je izvjestiteljica za ovu temu. Marija, izvoli. E, Hvala lijepa. Naš odbor INTA jako dobro poznaje taj dosije, budući da je to sastavni dio e, iz 1998. iz sporazuma i 2011. smo već imali jedno izvješće gdje smo iznijeli niz preporuka. Ratifikacija e, sporazuma o tekstilnim proizvodima dopustila bi nam da uključimo i tekstilne proizvode u sporazum o partnerstvu i suradnje iz osam godine. Imali smo s raznim dionicima sastanke sa vladama, sa udrugama civilnog društva, sa Međunarodnom organizacijom rada. Isto tako smo imali različite skupine za monitoring. Zadnji sastanak e, te skupine za monitoring je bila u ožujku ove godine, gdje smo imali i prisutno i e, uzbekistanske sindikate, isto tako i službu za vanjsko djelovanje Europske unije. Kao što sam već rekla, u prosincu 2011. smo usvojili jedno izvješće gdje smo iznijeli niz preporuka i gdje kažemo da želimo poboljšati stanje s ljudskim pravima u Uzbekistanu, posebice kada se radi o pitanju e, rada djece i prisilnog rada. Vidimo danas da je Međunarodna organizacija rada napravila su tako velik posao sa jednim postojećim partnerstvom e, i sa uzbekistanskom vladom, ali isto tako i sa uzbekistanskim sindikatom da se pozabavimo tom temom, dakle da se pozabavimo dječjim radom i prisilnim radom. I danas vidimo iz e, ove prezentacije Međunarodnog organizacije rada da je isto tako e, tu da su obuhvaćeni drugi aspekti tog rada. Imamo i neke signale, dakle od međunarodnog organizacije rada, ali isto tako i od Uzbekistanskog sindikata koji je danas e, član e, Europskog saveza sindikata kao e, promatrač i to ja mislim da su sve pozitivni elementi za danji napredak. E, mi smo rekli da ćemo donijeti odluku e, i to u roku od mjesec dana po ovom dosijeu. Trebamo biti pažljivi zato što imamo trenutno političku situaciju u Uzbekistanu koja e, je u previranju i naravno trebali bismo uvijek našu odluku staviti u taj odgovarajući kontekst. Isto tako ja predlažem da bismo mogli ovom radu s kojim se bavimo, dakle što se tiče ratifikacije protokola, to je proširenju protokola, isto tako pridružiti jednu rezoluciju s čime bismo mogli također također e, dati određen kontekst našem radu, argumentirati našu odluku koju ćemo donijeti vezano uz ovaj dosije. Ali u svakom slučaju zahvaljujem različitim sugovornicima vezano uz ovaj dosije na njihovom važnom radu. Mislim da trebamo naglasiti da se tu radi o državi koja je najviše otvorila i prihvatila e, promatrače Eh, već tri godine od strane Međunarodne organizacije rada i mislim da trebamo naznačiti da je došlo do tog otvaranja i da je to razlog zbog kojeg želimo imati ovakav sporazum sa Uzbekistanom i stoga zahvaljujem na izvršenom radu. Hvala lijepa izvjestiteljice. Sada predlažemo na, prelazimo na klube zastupnika. Prvo Danijele, ti imaš riječ. Uvaženi kolega, uvažene kolegice, gospođa Rovolt, naša izvjestiteljica u Sjeni je nažalost bolesna ovaj tjedan, ali me je zamolila da vas kao prvo srdečno pozdravim, a kao drugo da vas zamolim da unatoč e, nesumnjivo ovim problemima koji još uvijek postoje, da se složite sa e, proširenjem protokola. U izvješću iz 2014. godine smo s pravom zatražili da e, Uzbekistan izvrši određene promjene prije nego što možemo proširiti naše sporazume o bilateralnoj trgovini, a u proteklih tri godine se dosta toga poboljšalo u Uzbekistanu, iako to naravno još uvijek nije dovoljno. Što se mene tiče, u ovoj prezentaciji iz Međunarodne organizacije rada prije svega mi je upalo u oči da postoji još neki prisilni rad u Uzbekistanu, dakle some forced labor. Zatim postoji još jedna formulacija na kraju da postoje značajni pozitivni napreci. Još jednom, to nije dovoljno, postupak pokušanja treba ići dalje, ali e, trebamo se upitati jesmo li došli možda do te točke da želimo dati dani poticaj Uzbekistanu, podržati ih i pružiti im bolji pristup tržištu, što bi sigurno dovelo do toga da se situacija u Uzbekistanu još i više poboljša. Ali za nas je vrlo jasno ako dođe do nekih e, nazadovanja da bismo onda trebali možda još jednom e, revidirati našu odluku, ali mi želimo službama i vladi Uzbekistanu pomoći i preko međunarodnih institucija i organizacija poput međunarodne organizacije rada da se poboljša situacija u toj državi, a ovaj protokol o tekstnim proizvodima, uzevši u obzir i trenutne političke promjene u državi, mislimo da može tu pomoći. Naravno, mi situaciju moramo i dalje pažljivo pratiti. Za nas su bitni ljudi koji žive u toj državi. Hvala lijepa. David? Ne, dobro koliko sam shvatio, konzervativci ne žele ništa reći u ovom trenutku, pa sada riječ ima gospodin Takula, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa na ovoj dobroj prezentaciji, na dobroj pripremi. Možda bismo mogli reći sada da je Uzbekistan mlada demokracija, a mi kao europljani da naravno želimo i podržati demokratski razvoj te države. Za nas su one vrijednosti važne poput e, demokracije, poštivanja ljudskih prava, slobode izražavanja i općenito sve slobode, a to je nešto što se može poboljšati u Uzbekistanu. Mi ćemo raditi na tome, a to jedan veliki dio trgovine, ako se želimo baviti trgovine, ako želimo proširiti naše bilateralne sporazume s Uzbekistanom primjerice. Bilo je lijepo čuti da je došlo do pozitivnog razvoja u toj zemlji. A što se tiče dječjeg rada, dobro je da izgleda da se smanjuje obujem tog rada i da se ta mlada demokracija sada kreće u pravom smjeru. I u tom smislu Smatram da je važno, kao i kad govorimo o drugim temama, da naglasimo vlastite vrijednosti, pa i kada se radi o trgovinskoj politici, ali da istodobno radimo na taj način da ne koristimo dvostruka mjerila, da primjenjujemo iste vrijednosti, iste standarde od svih partnera. A tu dakle vidimo pozitivan razvoj Mislim da je dobro sad ići još i korak dalje, a naravno ja se veselim i razgovorima s Uzbekistanom. U proteklih nekoliko dana smo dosta razmišljali o Uzbekistanu, a možda ćemo i danas imati prilike čuti kako se tamo provela, eh, promjena vlasti. Nisam dobro shvatio da li Ismail Karin još živ, eh, nisam to mogla istražiti na Google jer tu smo čuli određene glasine i o njegovim nasljednicima, ali to su možda isto tako neke stvari koje djelomično mogu dovesti do poboljšanja demokracije, tako da mislim da je to dobro. Hvala. Hvala vam lijepa i sada se obraćam Gueu, Helmut Scholz, izvolite imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajuću. Ja također želim zahvaliti gospodinu Kolafu iz e, Međunarodne organizacije rada na ovom pregledu vezano uz to u kojem se trenutno stadiju e, po pitanju naših zahtjeva o prisilnom i dječjem radu. To je svakako jedna od glavnih tema u rezoluciji koju smo izradili 2011. godine. Dopustite mi da još jednom naglasim da je sudjelovanje civilnog društva i e, autonomnih e, sindikalnih udruga, da su to ključni elementi kako bismo sigurno da dođe do poboljšanja radnih uvjeta u Uzbekistanu i da se ti radni uvjeti mogu dobro provesti. To kao drugo znači da je ukidanje dječjeg rada e, preduvjet za dobivanje statusa PSP+, a isto tako i za proširenje protokola o tekstilnim proizvodima. I mislim da je stoga i važan taj rad nadzora i monitoringa Međunarodne organizacije LADA. Mislim da bismo trebali isto tako pogledati istodobno izvješća drugih međunarodnih organizacija koji su, koje su aktivne u toj državi poput e, struktura Human Rights Watcha i da bismo dakle trebali pogledati rad drugih međunarodnih udruga civilnog društva u kojoj se nalazi u toj zemlji. Glavno pitanje je pitanje ličnog rada, a poboljšanje radnih uvjeta, a to je nešto što je izvjestitelj iz Međunarodne organizacije rada danas naglasio, dakle da je došlo do pozitivnog napreda, ako sam dobro shvatio, vidim da je dakle, to ostvareno, ali da bi to trebalo onda u idućih nekoliko faza pratiti s jednom logikom vertikalne integracije svih sva tri stupa, dakle strukture upravljanja, strukture sindikata i sami radnici. A federacije e, radnika u Uzbekistanu su rekli da se sve to treba temeljiti na suradnji između tih tri dionika da to treba zadržati i nadalje razviti. To znači da je suradnja doista potrebna, ali da isto tako treba e, promicati autonomiju sindikata, njihovo pravo na štrajk, na prosvjed. E, to je ono što nam je treba kako bismo učinkovito eliminirali dječji rad, ali ne samo dječji rad, nego i bilo kakvu vrstu izabljivanja, uključujući prisilni rad a e, dokazi iz povijesti pokazuju da e, se radni e, radna prava neće dati radnicima ako se oslanjamo samo na vlade. Treba nam ta poveznica između ta tri stupa. Što me dovodi do drugog pitanja, vezano uz izvješće Human Rights Watcha, što tamo stoji, dakle tamo je pisalo da 2015. godine su milijune ljudi dalje bili prisiljeni raditi u e, industriji pamuka i tome dovodi do toga zapravo da se zapitam koliko se njih priseljava, a koliko njih dobrovoljno radi. Kao drugo, još jedan uvjet, još jedan potreban korak je taj da trebamo se pobrinuti da Uzbekistan može promicati radne uvjete, da se ne oslanja isključivo samo na ovu vertikalnu strukturu, što znači da treba potpisati e, konvenciju Međunarodne organizacije rada pod bojem 87, što je znači da treba ratificirati pravo radnika na e, štajk i okupljanje. Treća primjedba, međunarodna zajednica, vrste međunarodne suradnje isto tako trebaju preuzeti svoju podijeljenu odgovornost naša obveza tu da pogledamo dalje od onog prvog plana, da vidimo koliko isto tako su ograničeni manevarski prostori uzbekistanskih sindikata. Primjerice, poseban status multinacionalnih kompanija u toj državi daje tim e, kompanijama da primjerice plaće isključe iz e, socijalnog pregovaranja a to je jedno pitanje i vezano uz to da svakom uzbekistanskom radniku treba izlazna viza ako se želi prijaviti za rad. Dakle, imamo razliku između međunarodnih e, pravila i onoga kako se to primjenjuje u Uzbekistanu i e, vidimo da uzbekistanski radnici nemaju jednaka prava kada se radi o tome da se zaposle unutar države ili izvan države. Bilo kakav sporazum u suradnji bi stoga trebao se pridržavati odgovarajućih mjerila. I zahvaljujem Marija Reni na njenom vodstvu vrlo važnom dosjeu. s čime bismo trebali zakrpati te rupe. Na posljedku mislim da bismo u budućnosti trebali više zagledati ne samo pitanje rada, već općenito pitanje e, ljudskih e, prava, stanje u ljudskim pravima u toj državi. Hvala. Hvala ti lijepa, Helmut. Nastavljamo sa e, klub zastupnika FDD-a. Sa zelenima ili sa nf om ne. Dobro, imamo dvoje kolega iz odbora za vanjske poslove. Mm, to je odbor koji se također bavi tim važnim pitanjem. Imamo gospođu Lunaček kao izvjestiteljicu za mišljenje za odbor AFET. Izvolite gospođu pa predajem vam riječ. Dobro jutro. Ja bih također kao prvo htjela čestitati Uzbekistanu na napretku od 2011. godine. Ja se sjećam toga, ja sam bila tamo kada su se odvijele rasprave i kada se odvijelo, glasovanje i sjećam se da smo imali širok konsensus u ovom parlamentu. Sjećam se da smo glasovali, provjerila sam, 603 zastupnika na plenoj sjednici glasalo je za tu rezoluciju u tom trenutku, a samo 8 je bilo protiv. Dakle, mi smo doista bili zabrinuti u tom trenutku. I da, od tad je došlo do velikog naprega, posebice kada se radi o iskorjenjivanju dječjeg rada. Kao što je rečeno, možda još ima nekih slučajeva s dječjim radom, ali to je nešto što se više sada ne smatra socijalno prihvatljivim, kao što je tome bilo slučaj prije nekog godina. Dakle, to je doista izvrstan napredak. No, kada se radi o prisilnom radu, a to je isto tako bila jedna važna točka koju smo naglasili u našoj tadašnjoj rezoluciji, tu je napredak koji sam ja primijetila, a i vezano za ono što smo čuli iz međunarodne rada, takav da da, da je došlo do tog e, napretka vezano uz rad, ali ono što čujemo iz medija, što čujemo od strane raznih organizacija, nam daje jedno znanja da je primjerice, evo i sada već vlada priprema popis e, e, zaposlenika u javnim službama koji će trebati raditi na poljima i čak i kad oni kažu da nisu prisiljeni ići raditi. Mislim da je socijalni pritisak na njih i dalje vrlo visok. A čujemo da u i tri regije e, istočne nizine Fagala da su e, učitelji i e, bolničko osoblje bilo prevezano na polje kako bi sudjelovali u žetvi pamuka. Dakle, tu mogu reći da je došlo do napretka, ali doista bih zamolila nas, i isto Međunarodnu organizaciju rada, da pričekamo dok ne izađe izvješće Međunarodne organizacije rada i drugih organizacija vezano uz ovu žetvu. Koliko sam shvatila, ta izvješća će biti spremna u prosincu, a to je moje pitanje upućeno e, organizaciji ILO. Hoće li to biti tako? E, to bismo trebali uzeti u obzir, ako je to točno. Dakle, vidimo kakvi su dokazi sada. E, sada počinje žetva. Slažem se, Točno je da je došlo do mnogo napretka i vi ste to također primijetili. Ali ipak, uzevši obzir ono što čujem i uzevši obzir dokaze koje imamo, moram reći da to nije dovoljno. Podsjetila bih vas na ono što smo rekli u našem izvješću iz 2011. godine. Tu e, svakako stoje, evo mogu citirati, da je došlo do provedbe konkretnih reformi, da je došlo do važnih rezultata na taj način da se praksa dječjeg i prisilnog rada sada e, učinkovito upravo iskorenjuje. Dakle, tu ja i dalje vidim veliki razmak od toga što imamo danas. Ja bih preporučila, znam da su koordinatori odbora INTA odlučili da ćemo u prosincu glasovati na odboru a u odboru AFETEK sad započinjemo sa raspravama. Ja sam se konzultirala s nekim kolegama i zamolila bih vas da to odgodimo barem za mjesec dana kako bismo izvješća ILO-a i drugih organizacija mogli e, uzeti u obzir od ovoj ovogodišnjoj žetvi. Mislim da jedan mjesec ne bi trebalo predstavljati veliki problem, barem se tome nadam. I čekam što će reći kolege. Mislim da ne bismo trebali sada e, požurivati s ovim procesom. Mislim da jedan mjesec neće biti velika razlika. Jer ja se slažem da parlament, posebice u trenutku kada ne znamo kako je stanje predsjednika, kako će se razvijati politička situacija još nekoliko mjeseci. Isto tako evo upravo se slavi 25. objetnica nezavisnosti, to je vrlo važan trenutak za Uzbekistan i za uzbekistanske građane ali unatoč tome ja i dalje mislim da bismo na neki način trebali zadržati naš, e, našu funkciju nadziranja i da pratimo što se trenutno događa. Dopustite mi, ako mogu da iznesem i dva konkretna pitanja ilu. Vi ste rekli da, da, velika većina ljudi sada dobrovoljno sudjeluje u žetvi ili više ili manje dobrovoljno. Kada u toj državi postoji problem sa represijom, kada to znamo, kako vi s vašom metodologijom se možete pomenuti za to da je to točno doista da ti ljudi rade dobrovoljno, jer je u takvom režimu kad kad vrlo teško e, razabrati govore li ljudi istinu ili ne. Dakle, koja je vaša metodologija, kako vi to e, možete istražiti i Jeste li vi sami kada razgovarate s tim ljudima e, ili su tu uvijek prisutni vladini službenici? Jer naravno e, to isto tako mijenja reakciju e, tih ljudi koji ispitujete prema vama. Evo i sada ću preuzeti svoju funkciju zelenog zastupnika što se tiče okoliša isto tako. Mislim da bismo kao parlament trebali pomalo gurati u to da se diversificira poljoprivreda. Znamo da je poljoprivreda pamuka u Uzbekistanu, ali i drugdje golema monokultura, velike proizvodnje, što ima veliki problem i utjecaj na dostupnost vode za građane. Evo, to bi bila moja završna primjedba, a zaključila bih s time što bih rekla da bismo trebali možda pričekati dokaze o ovogodišnjoj žetvi pamuka koje će nam pripremiti Međunarodna organizacija rada, ali i druge organizacije. Hvala. Hvala vam lijepa na ovim komentarima i na ovim pitanjima. Sada je na redu naš kolega Kukan. On je izvjestio u sjeni za pučane u odboru za vanjske odbore. Gospodine Kukan, imate riječ. Hvala vam lijepa. E, gospodine predsjedavajući, bit ću kratak. Kao prvo bih spomenuo da sam ja izvjestila u sjeni za pučane, za reviziju eh, Europske strategije sa državama Središnje Azije i mislim da je naš odnos sa eh, srednjoazijskim državama doista ključne važnosti i stoga ja smatram da bismo se trebali više posvetiti tim državama eh, ovdje u parlamentu. Svaka država u toj regiji je drugačija i zbog toga mislim da bismo trebali imati pristup koji je sklojen po mjeri svake te države u toj regiji. Samo kratke primjedbe u ovom dosjeu. Kao prvo, uvjeren sam da je potrebno dalje kontaktiranje i dalji dubok odnos sa Uzbekistanom. Trebamo istodobno naravno i priznati napredak do kojeg je došlo. Možemo se složiti ili se ne moramo složiti s time je li taj napredak velik, mali, ograničen i tako dalje, ali to je svakako bio napredak. I mislim da bismo to trebali na ovaj ili na onaj način priznati i da bismo trebali ohrabriti tu državu da nastavi na tom putu, a istodobno da bismo trebali pažljivo pripaziti na to kako se situacija i dalje razvija. Tako da oni znaju da smo im za vratom na neki način izvješće treće skupine za monitoring iz Međunarodne organizacije rada iz jeseni 2015. godine nam naznačuje da bismo trebali sada ispuniti naše obećanje i otvoriti e, taj dosije. Kao što znamo, e, Uzbekistan nije država koja je članica e, Svjetske trgovinske organizacije i trebali bismo imati stoga poseban odnos s ovom državom kada se radi o tekstilnoj industriji. Što se toga tiče, ja e, sam za to da oživimo ovaj postupak davanja odobrenja. Trebamo li odgoditi glasanje? Mislim da bismo o tome trebali dalje malo raspraviti. Želim podsjetiti da smo u proteklih tri godine imali dosta na snazi tu strategiju odgađanja i odgađanja. Trebamo li nastaviti raditi na taj način? Ja mislim da ne. Sada je početak rujna, a mi tražimo odgodu za mjesec dana. A ja razumijem te praktične razloge koje ste naveli, ali kada budemo u prosincu nisam siguran da neće biti još neki razlog ili izgovor da dalje odgodimo to pitanje tko će biti na vlasti, tko će biti predsjednik i zatim bismo mogli tako nedogled odgoditi taj dosije. Mislim da bismo trebali doista odgovorno ovome pristupiti i ne bih htio, naravno da danas već odlučujemo hoćemo li odgoditi e, to za mjesec dana ili hoćemo li zadržati izvorni termin koji je prosinac. Hvala. Hvala lijepa. Ne vidim dodatne zahtjeve za riječ na ovu temu. Te imamo tu gospodina iz Europske komisije, iz opće uprave za trgovinu, kojem dajem riječ. Hvala lijepa. Reći ću vam koje je naše stajalište. Želim vas podsjetiti dakle, na kontekst, na pozadinu ovog slučaja. Znamo da imamo sporazum o partnerstvu koji je na snazi od 1999. i tekstil je izvan područja primjene ovog sporazuma. Zato što smo imali bilateralni sporazum na snazi do i četvrte i kada je ovaj sporazum vezan uz tekstil istekao, više nismo imali odgovarajući dokument. Danas želimo ispraviti tu situaciju i zato o tome raspravljamo, dakle nadopuniti trgovinski sporazum na način da se tu uključi tekstilni sektor. Na taj način ćemo omogućiti, odnosno olakšati trgovanje i ispoštovati e, zakonodavne odredbe koje se tiču našeg izvoza. Govorimo o području u kojem je trgovanska e, trgovina ograničena, dakle, kada je riječ o uvozu Europsku uniju tekstila iz Uzbekistana, riječ je o šestom najvećem proizvođaču i petom najvećem izvozniku pamuka u svijetu. Međutim, mi uvozimo tekstil vrijednosti 54 milijuna eura godišnje, dakle od ukupne količine od gotovo jedne milijarde. Komisija pozdravlja činjenicu da postoji suradnja sa između Uzbekistana i Međunarodne organizacije rada Mi aktivno surađujemo sa obje strane, naročito od 2011. kada je parlament usvojio rezoluciju vezano uz ostvarenje ove suradnje. To se potom ostvarilo 2013. Drago nam je vidjeti da ona postaje strukturirana i stabilnija. To je također e, suradnja u kojoj sudjeluje velik e, broj dionika iz Uzbekistana. Vidimo kao što su istaknuli predstavnici alo dakle tu postoji velika potpora programima u razdoblju od 2016. nadalje. Akcijski plan iz siječnja ove godine koji će se pozabaviti pitanjem prisilnog rada te kvalitativne i evo sada vidimo kvantitativne ankete, odnosno analize koje je obavio ILO. Dakle, podržavamo ovakvu suradnju i to ćemo nastaviti u budućnosti. Također pozdravljamo pozitivan razvoj situacije koju smo primijetili na terenu kao što su zastupnici već spomenuli, bilježimo e, značajan napredak u ukidanju dječjeg rada, te vidimo također napredak e, kada je riječ o prinudnom radu. Vidimo da se na to fokusira i ALO. Čuli smo i što veli anketa, dakle, vidimo da se krenulo u dobrom pravcu i svi smo zamijetili da se još mnogo toga može učiniti, ali pravac je pozitivan. I to se nadovezuje i na neke akcije koje su poduzete tijekom prošle godine, koje želim spomenuti. Tu je dakle kampanja podizanja svijesti, dakle mogućnosti javnog feedbacka, a primijetili smo da su e, bolni, da, da prošle godine bolnički sektor ostao operativan tijekom e, žetve pamuka. Dakle, kako sada nastaviti s radom što se tiče komisije? Drago nam je vidjeti da se nastavlja e, rad parlamenta na davanju suglasnosti za ovaj protokol i nadamo se da bi se ovaj postupak mogao brzo dovršiti, dakle još tijekom ove godine. Htjeli bismo također reći e, odboru da ćemo nastaviti aktivno surađivati sa uzbečkim vlastima, da ćemo ponavljati važnost koju dajemo u ukidanju dječjeg rada, dakle i prisilnog rada, Također aktivno ćemo surađivati sa ILO-om, dakle podržati njegova nastojanja kada je riječ o nadzoru ove situacije. I htio bih e, komentirati neke napomene koje su istaknute, a tiču se diversifikacije uzbečkog gospodarstva. To se ogleda u našoj potpori e, razvoju, dakle surađujemo sa uzbečkim vlastima kada je riječ o boljem upravljanju resursima te o razvoju alternativnih aktivnosti u poljoprivredi. Također radimo na promociji, dakle, diversifikacije njihove ekonomije. Sama proizvodnja pamuka tijekom posljednjih godina se nešto smanjila, dakle to govori i o njihovoj svijesti o tome da je potrebno diversificirati ekonomiju. Hvala lijepa. Hvala vam na izvršenju stajališta Europske komisije. Imali li komentara sa strane Europske službe za vanjsko djelovanje? thank um, Hvala lijepa. nekoliko komentara jer je uglavnom sve rečeno. Sigurno se sjećate da je Europska unija odigrala vrlo važnu ulogu prije 3-4 godine kada je riječ o približavanju Ailoa i Uzbekistana. To se na početku nije moglo uzeti zdravo za gotovo zbog cjelokupnog konteksta, dakle suradnja koja je razvijena do danas, razvija se čvrsto i konstantno. I to možemo pozdraviti. Mi podržavamo dobar posao koji je obavio ILO tijekom zadnje četiri godine. Koliko sagledate situaciju, možete vidjeti da je Uzbekistan jedna od rijetkih zemalja u kojoj je zabilježen ovakav napredak po pitanju osjetljivih pitanja, dakle dječji rad, prisilni rad, u tako ograničenom vremenu. to je doista impresivno na određen način i mislim da to valja pozdraviti to valja nagraditi. To ne znači da je naš posao gotov, još se mnogo toga mora obaviti, to je danas jasno rečeno. Međutim, mi ćemo nastaviti promatrati što se još valja poduzeti još tijekom ove godine. i još uvijek imamo mogućnost dakle, nadzirati, podržati monitoring ILO-a kao što smo činili tijekom zadnje dvije godine. To imamo mogućnost zato i tijekom iduće godine ukoliko to bude potrebno. Nekoliko dakle, je potrebno razuvjeriti nekoga da kada situacija neće izmaknuti kontrolu jednom kada se dovrši postupak davanja suglasnosti, dakle imamo taj mehanizam na raspolaganju. Koliko pogledamo trendove, međutim tijekom zadnje 3-4 godine vidimo da je trend e, pozitivan i da se ovaj proces neće zaustaviti. Međutim, evo, možemo pratiti situaciju ukoliko to bude potrebno i tijekom iduće godine, ali što se nas tiče, ovaj proces e, će se nastaviti s ovom tendencijom. Kada dakle, govorimo o uvjetovanosti koja je dio izvješća iz 2011. Europskog parlamenta, ono što je tada formulirano jest da Uzbekistan treba nastaviti na ukidanju prisilnog i dječjeg rada. Vidimo da smo tome gotovo uspjeli, gotovo iskorijenjen dječji rad i radi se na ukidanju prisilnog rada. I dakle, to je jako važno. Kao što je već naznačeno, razvojna pomoć sa Uzbekistanom fokusira se na jedan sektor, to je ruralni razvoj. Dakle, kada je riječ o suradnji, imamo mogućnost popratiti potreban proces poljoprivrednih reformi, njezine diversifikacije, dakle, dakle da se izađe iz ove monokulture pamuka. Mislim da je važno to uzeti u obzir. Tu je suradnja sa Svjetskom bankom s kojom usko surađujemo na terenu. To nam također daje razloga da se nadamo da će se ovaj proces uskoro dovršiti. Hvala lijepo. Hvala vam na komentarima. Vidi se da ovoga proizlaze dva važna pitanja, dakle, iz svih komentara kolega i institucija, prije svega tu je pitanje dječjeg rada, prisilnog rada, vidimo da su tu upućena neka pitanja, ILO, evo, i sada ću našim gostima dati mogućnost da odgovore na ta pitanja, izvolite. Hvala lijepo. Prije svega hvala vam na vašim riječima i na potpori našem radu. Nadamo se da ćemo tako i nastaviti u budućnosti. Evo prije svega nekoliko općih napomena. Potom ću dati riječ gospodinu Kapioli koji je prisutan na terenu početka i on je naš stručnjak za ova pitanja. Započeli smo tamo raditi 2013. I evo, kao što su kolege iz Europske službe za vanjsko djelovanje rekli, u tri godine postignut je velik napredak. Promijenio se i način razmišljanja. Od početnih sumnji došli smo do široke tripartitne suradnje na terenu. Ratifikacija konvencije je dio našeg programa. Dozvolite mi da kažem da je e, trend pozitivan i da će se on tako nastaviti. Također, radujemo se e, širenju naše suradnje, dakle da ona postane e, dio dostojanstvenog načina rada u toj zemlji, dakle tamošnjeg programa. Vidimo pozitivne signale u tom smislu od strane naših sugovornika. Što tiče objave našeg izvješća. To će se dogoditi najranije u prosincu. Surađujemo s našim partnerima u Uzbekistanu. Optimistični smo i trebali bismo tome uspjeti i sada bih dao riječ gospodinu Tapiru da odgovori na vaša pitanja. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, hvala vam na pitanjima. želim istaknuti da smo u procesu monitoringa došli do jedne nove faze. Sad imamo jasan pregled, zajednički pregled situacije. Početni monitoring se koncentrirao na utvrđivanje stanja, jer smo o tome imali različita stajališta. I e sada kada smo situaciju sagledali, dakle, putem kvalitativne kvantitativne ankete, možemo se koncentrirati na ono što bi trebalo poduzeti da bismo spriječili da dođe do daljnjeg dječjeg rada, odnosno da se osiguramo da se on neće početi vraćati u budućnosti, te da bismo se osigurali e, da ograničimo e, rizik vezan uz prisilni rad, odnosno regrutaciju, regrutiranje za prisilni rad. Human Rights Watch je također e, bio na terenu, održavamo s njima dijalog, sudjelujemo u kampanjama. nemamo različita stajališta o tome kakva je situacija na terenu. Kao što je spomenuto, imamo velik broj ljudi koji dobrovoljno beru pamuk. Imamo i one koji nevoljko tome prilaze, ali zbog e, socioloških razloga ipak se u to uključuju i potom imamo različite oblike prisile i to je nešto na što se nastavljamo fokusirati. I na to se sad fokusiramo sa uzbičkim partnerima i to je u centru našeg e, monitoringa. Dakle, kako se ta praksa regrutiranja može izmijeniti, koji su modaliteti na koji se ona može izmijeniti, koje su poruke koje proizlaze iz kampanja koje se metode mogu koristiti u tom kontekstu. To je nešto na čemu sada radimo sa partnerima u Uzbekistanu i da kako nastavljamo monitoring, monitoring u suradnji sa Svjetskom bankom i s njima izrađujemo izvješće kad je riječ o vremenskim rokovima, žetva sad dovršava krajem listopada. Mi ćemo izraditi izvješće tijekom studenog, dakle predat ćemo ga i, i ILO i Svjetskoj banci, odnosno njihovim stručnjacima. To je otprilike vrijeme u kojem ćemo izraditi zaključke vezane uz trenutnu žetvu. Mi to pratimo, vidimo da su rezultati ankete dio onoga što poduzimamo. Sama anketa obuhvatila je domaćinstva, usporedila brojke iz 2014. i 15. Temelji se na, na onim podacima koje smo dobili iz intervjua, dakle sa našim uzbečkim partnerima, dakle ne predstavnicima vlasti. Radili smo sa stručnim skupinama iz te zemlje, ali analiza dobivenih podataka i u rukama Međunarodne organizacije rada. Nekako intervju se rade na osnovu pitanja, dobivate odgovore na ta pitanja. Onda moramo vidjeti postoje li pitanja na koja nismo dobili odgovor, ali Omjer odgovora koji su intervjuirani je bio doista jako visok, te smatramo da je ovo dosta čvrsta osnova i to još treba onda raščlaniti i vi ćete ju dobiti na uvid iduće godine. Uh, Hvala lijepa. i hvala vam na ovoj suradnji o kojoj se i ovom cijelom, tijekom od cijelog ovog dosija, nadamo se da će se tako i nastaviti među europskim institucijama. Mislim da možemo zaključiti našu raspravu i vratiti se izvjestiteljici. Hvala. Više stvari vezano za ono što smo prvo čuli kao vezano u sadržaj. Mislim da smo u različitim mjerama mogli čuti većinu, pa jednoglasno za to da priznamo e, koliko su napori počinjeni po pitanju prisilnog rada i dječjeg rada. E, kažem u različitim mjerama zato što neki e, jako priznaju taj napredak, a drugi imaju tu određene zadrške. No, jednoglasni smo u tom smislu da je došlo do napretka. Kao drugo, mislim da je također važno prenijeti tu poruku da taj napredak nije jednokratna mjera, dakle nego da je to sastavni dio jednog procesa gdje Uzbekistan treba i dalje napredovati kada se radi o zaštiti djece, ali isto tako i zaštiti radnika. Također mi se čini važno, a to sam malo prije rekla, da možemo istodobno naznačiti te pozitivne napretke, ali istodobno se osvrnuti u obliku rezolucije i na razne argumente, jer kao što znamo, protokol tekstilnim proizvodima sam po sebi nam daje samo mogućnost da se s njima složimo ili ne, dakle ne daje nam mogućnost da objasnimo zašto smo donijeli takvu odluku i stoga nam je potrebna rezolucija kako bismo mogli izreći naše argumente, ali isto tako i kako bismo mogli odaslati političku poruku e, uzbekistanskim vlastima e, kako bismo im dali priznanje za ono što smo napravili do sada, ali isto tako i prije svega kako bismo ih potaknuli da nastave raditi e, na isti način. Eto, gospodine osjeću se obzir da moramo ispoštivati određene rokove, dakle da trebamo zapravo što prije donijeti odluku o tom protokolu o tekstilnim proizvodima. Tražim da što prije donesem odluku o tome na razini koordinatora našeg odbora, dakle vezano uz to hoćemo li imati rezoluciju ili ne. S time bih onda završila ja e, važan dio ograda kao izvjestiteljica i su tako bismo onda s time ispoštovali naše rokove. Nitko nije rekao da je sve savršeno, ali ako želimo moći um, izraditi jednu jasnu političku poruku upućenu uzbekistanskim vlastima, mislim da je važno da imamo tu rezoluciju, ali za to nam je potrebna vaša odluka. Hvala. Hvala lijepo. Naravno, nije sad moja uloga ovdje dok vodim naš sastanak da iznesem bilo kakvo mišljenje o tome kako bi trebali ti rokovi vremenski iznositi. Mislim da će to koordinatori dogovoriti onda reći. A za sada želim zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali u ovoj vrlo važnoj raspravi. Ovog trenutka se čini da je naš da ćemo mi 12. 13. listopada ove godine razmatrati zadnje izvješće o ovoj temi, ali tako se to čini za sada. Međutim, koordinatori će to na kraju odlučiti. I time bi zaključili raspravu o ovoj točki dnevnog reda. I prelazimo na točku 22. A to je akcijski plan Evropske unije protiv krijumčarenja divljih vrsta. To je tema koja je inače vrlo važna za nas u odboru INTA i radimo na izvješću, na samoinicijativnom izvješću Izvjestiteljica je naša kolegica Emma McClarkin i ona ima riječ. Izvolite. Hvala lijepo. Dakle, dragi kolege, i izvjestitelji u Sjeni, koji, s kojima radim na tome, vidite ovo izvješće o jednom akcijskom planu. Oprostite što prekidam, gospođo izvjestiteljice, ali bilo bi nam jako drago kada bi svi u dvorani slušali što naša izvjestiteljica želi reći, pa prema tome molimo za tišinu. Hvala lijepa predsjedavajući. Dakle, ja sam sad počela s tim da kažem da je ovo dakle naš posao u borbi protiv ovakvog kriminala organiziranog krimčarenja divljih vrsti je jedan vrlo multidisciplinaran i vrlo složen pristup. Mislimo da možemo apsolutno priznati važnost pripreme e, rada u borbi protiv te borbe i određivanja prioriteta. Međutim, ove situacije je važno naglasiti i naći zapravo liniju između našeg od, od razgraničiti naše mišljenje od mišljenja odbora Envija koje je išlo proljeće ove godine, jer Envija je jasno bio puno, puno tehnički u svom mišljenju i pristupao sasvim drugčije što je naravno priroda stvari, iako smo mi de facto za ovo najglavniji odbor. E, ova vrsta kriminala, dakle ta od krim, divljim vrstama prijeti da ugrozi sve ono na čemu smo mi radili. To je inače jedan ogroman prilog. Pri 8 do 10 milijardi eura godišnje oni zarađuju organiziranom kriminalitetu od takve vrsti krijumčarenja divljim vrstama. Zadnjih 7 godina samo Afrika izgubila jednu trećinu svih svojih slonova zbog slonovača, odnosno bijelokosti koji stradavaju i ostalo. U svakom slučaju to je da se odražava i na vladavinu prava i na dobro upravljanje i na ekologiju i na kompletnu ravnotežu življenja. Mislimo da je to jedno vrlo opasno destabiliziranje sigurnosti nacija koje su najpogođene i nije riječ samo o ekološkoj destabilizaciji, nego isto tako i podrezivanje grana od koje oni žive, dakle onog izvora njihovog glavnog financiranja i to u korist jedne brze kratkoročne zarade za organizirani kriminal. E, inače, elementi koji su u akcijskom planu bi trebali se provoditi, ali svi su navedeni vrlo detaljno, ali mi smatramo da bi još malo trebalo te mehanizme naglasiti, kao što bi trebalo se boriti i preko različitih trgovinskih sporazuma koji se sa dotičnim e, svim zemljama sklapa. I naglašavamo da međunarodna organizacija, organizacije kao CITES, OECD ili VTO, E, trebaju se jače u to uključiti i definirati točno kretanje te krijumčarenih divljih vrsta krijumčarenih roba i isto tako treba bolje surađivati sa carinskim službama i donijeti jače i striktnije, restriktivnije carinske politike. No ali da se vratimo na ovaj akcijski plan konkretno koji je iznesen, kojeg je Europska unija pripremila. On je međusektorski kako bi stvorio jedan sveobuhvatni odgovor na ovaj globalni oblik kriminaliteta. Zbog toga smo i mi, ali mi preporučujemo da se na četiri područja posebno skoncentriraju. Prvo, a to je Međunarodni trgovinski odbor koji treba koristiti po našem mišljenju najbolje resurse koje ima na raspolaganju. To je bolju, jaču metodologiju i bolju edukaciju i stručno usavršavanje carinika na terenu i nadamo se da će na taj način i popraviti i ujedno i kapacitete zemalja članica da se u budućnosti sami bolje nose s tom vrstom kriminala i to krijumčarenja. Drugo, trebalo bi se u svakom planu ugraditi jake, ugraditi jake mjere za borbu protiv bilo kakve korupcije kako bi se na taj način spriječila razvojna pomoć tim zemljama ako se i dalje bave tim ilegalnim krijumčarenjem vrsta. Zatim, trebali bi pojačati našu suradnju kao i naše platforme za komunikaciju i obavješćivanje o tome. Prema tome, trebali, da bi imali jedan sveobuhvatan pristup, moramo biti bolje povezani i informirani. I na kraju, bolja povezanost sa E, svjetskom trgovinskom organizacijom. Dakle, akcijski plan Europske unije ne smije zamrijeti u izolaciji izvan međunarodnih trgovinskih sporazuma ili kompletno izoliran od svih ostalih globalnih kampanja koje se poduzimaju u borbi protiv tog, e, te vrste zločina. Mislim da isto tako i trgovinska politika može pod pomoći borbu protiv te vrste krijumčaranja kriminala i mislim da ćemo tijekom ove godine, kada budemo radili na osvajanju nove takve i kreiranju nove takve politike, to i bolje ugraditi unutra i više naglasiti. Ja se u svakom slučaju veselim današnjoj razmjeni mišljenja na ovu temu i veselim se isto tako nastavku rada sa izvjestiteljima u Sjeni na ovom dosjeu. Hvala lijepo, Ema. Sad idemo našim izvjestiteljima iz Sjene. Prvo iz e, Pučana, gospodin Dansen. Izvolite. Hvala. U ime gospodina Fjellnera, našeg zapravo izvjestitelja o sjeni od Pučana, ja sam danas tu ko zamjena. Dakle, mislimo da je to jako dobro napravljeno mišljenje našeg izvjestitelja i da je dobra komunikacija koju je komisija objavila. Mi se fokusiramo na sadašnji okvir zakonski za borbu protiv te vrste krijumčarenja kriminala. Posebno mislimo da se treba tu i povezati sa ugovorom okvirnim svjetske trgovinske organizacije na tom području. Mislimo da treba omogućiti legalnu trgovinu, ali paziti i odvojiti jasno od svih oblika krijumčarenja i kriminaliteta. Jer legalna trgovina bi trebala tako se provoditi da više ilegalna ne bude lukrativna i da nikom ne donese toliki profit. Osim toga, kao što ih treba usvojiti preporuke koje nam izvestitelj iznio u svom izvješću. Znamo da je, su divlje vrste vrlo važan izvor prihoda za zemlje u razvoju. Prema tome mjere protiv takve ilegalne trgovine treba isto s naše strane sufinancirati jer one ne smije se pretvoriti u preskupu borbu koju ne može plašiti takva jedna zemlja u razvoju. Hvala lijepo, a sada klub socijaldemokrata, izvolite. Hvala i mi pozdravljamo komisijin plan za borbu protiv krimčaranja divljim vrstima i važno je ovo što je sve što je Ema rekla, naša izvjestiteljica i naglasila. Naime, to nije samo borba za održanje divljih vrsta koja je jasno bitna, nego je to bitka za očuvanje prirodnih resursa u čitavoj Africi, koja je inače dovoljno pogođena zbog borbi oko njenih krvavih dijamanata i svih ostalih minerala i resursa izmuče na kontinent. A vidjeli smo da je proteklih deseta godina u svim tim nemirima se silno i razjačao ovaj način, ovaj oblik kriminaliteta i ilegalne trgovine, krijumčarenja divljim i rijetkim vrstama, koji je de facto se u zadnjih deset godina počeo eksponencijalno rasti. E, mi smo jutros čuli već podatke koje nam govore da su Mozambik i Tanzanija izgubili više od 50% svojih slonova, slonovske populacije u zadnjih pet godina. A u Kongu e, je ekstremno ozbiljna situacija i sa slonovima, ali i sa drugim rijetkim i ugroženim vrstama. Prema tome ja bih samo predložio da pojačamo našu suradnju s našim partnerima, a sad s obzirom da mi pregovaramo o čitavom nizu ugovora, o trgovinskih ugovora, o slobodnoj trgovini, sveobuhvatnih ugovora sa azijskim zemljama, mislim da bi to sve, e, da bi odredbe o zaštiti divljih vrsta i borbi protiv te vrste kriminala, njihovog krijumčarenja trebali ugraditi u sve te ugovore o kojima sad pregovaramo. Osim toga je vrlo tužno što europska unija predstavlja veliko tržište za takve krijumčarene proizvode i mislimo da ti proizvodi dalje ulaze u Europsku uniju relativno nekontrolirano. Dakle, problem je i na razini carina i kontrole robe koje ulaze. Tu treba ohrabrivati puno i poticati da se provode učinkovitije inspekcije carinske na robi koja ulaze u Europsku uniju. A na, je ono što je kazano, svi znamo da je Svjetska trgovinska organizacija ima prvo ključnu ulogu u sprečavanju te vrste kriminaliteta i zaštite divljih vrsta preko svojih trgovinskih ugovora i ostalih mreža i svojih instrumenata kojim raspolaže. Prema tome mislim da bi se trebali na ovom području trgovine i zaštite okoliša s njima jače povezati. Što znači kod izgradnje kapaciteta u zemljama u razvoju, tu bi trebali zajednički nastupati, više bi postigli. Sljedeća konferencija CITES-a će biti u Johannesburgu 24. rujna i smatramo da je to dobra prilika da onda ugradimo i jedan aneks toj konvenciji CITES-a koji bi onda sve zemlje E, Afrike i su potpisala riječ naravno o posebnoj zaštiti bjelokosti kako bi se, da se opće zabrani bilo kakva trgovina i proizvodnja bilo čega i bilo kakva komercijalna komercijalizacija bijelokosti kako bi zaštitili ove jako, jako ugrožene i već gotovo, i, gotovo nestale afričke slonove i još nekoliko vrsta drugih. Na kraju možemo reći da pozdravljamo borbu Francuske E, vlade koja se bori za očuvanje i slonova i nosoroga i zbog toga se bori protiv komercijalizacije i bjelokosti i rogova od nosoroga. Hvala vam lijepo. A sada u ime Aldea Hano imate riječ. Hvala lijepo. Ovo je jako, dobri akcijs, jako dobar akcijski plan i mislimo da isto tako EMA napravila sjajno mišljenje, jedan izvrstan, iz, izvješće. Čini se da se o tom kriminalitetu i toj pojavi, dakle ugrozi i pljački, ilegalnoj trgovini, zaštićenim vrstama postaje sve veći problem, sve bitniji ali čini se i da je došlo do velike promjene naših predržbi, što to sve znači za svijet, ne samo za ekologiju, za društvo i za sve ostalo. Isto tako mi sada taj problem raz, razmatramo sa mnogo više aspekata, uključujući čak i etičku dimenziju. Međutim, mislim da je svakom dobro, svakom slučaju dobro da se to javno raspravlja, razmatra sa svih, dakle, da kažemo, iz svih kuteva i da se tu počinju poduzimati velike mjere, a isto tako da se taj problem ne gleda izolirano od ostalih e, vidova kriminaliteta i ostalih problema za koje može biti vezan primjerice. Poznato je da se i terorizam vrlo često financira upravo iz takvih prihoda koji su ostvareni ovom oblikom kriminaliteta i ovim krijumčarenjem divljih vrsta. Prema tome, molim da se to isto naglasi kako je ilegalna zarada iz ovakvih rabota jedan od izvora financiranja terorista. Mislim da će akcijski plan pridobiti i privesti zemlje članice tome da se jače angažiraju u borbi zaštite i ovih ugroženih vrsta i u borbi protiv takvih oblika kriminala i takvog krijumčarenja tim zaštićenim ugroženim vrstama mišljenje koje je naša izvjestiteljica ovdje predstavila je bilo vrlo uravnoteženo i zbog toga mislim da će naše izvješće na kraju biti jako dobro. I lijepo je da ovdje još uvijek imamo izvjestitelje iz Velike Britanije, premda možda još samo na kratko vrijeme, ali svejedno nam je to jako drago jer je to jedno jako će biti dobro izvješće koje će Evropskoj uniji sljedećih godina i desetljeća još biti od velike koristi. Hvala lijepo, a sada gospođo Mina, vi imate riječ. Hvala lijepo. Hvala. Ja bih željela prvenstveno zahvaliti našoj izvjestiteljici na ovoj prezentaciji i čestitati vam i posebno se slažem sa većinom amatmana koje je gospođa Meklarkin ovdje podnijela i mislim isto tako da se trebamo koncentrirati nadalje na to da postojeći novac koji imamo u različitim fondovima bolje iskoristiti. Ne trebamo naravno isključivati mogućnost većeg izdvajanja za takvu vrstu borbe protiv takve vrste kriminaliteta, ali iskoristimo prvo što imamo. Pitanje je zatim e, podataka, zaštite podataka, bolje povezivanje, razmjene podataka kao i pitanje korupcije. To su sve bitni, bitne stvari koje s kojima se slažem, ali jedna mi je recimo stvar potpuno teško shvatiti jednu stvar, a to je kako ćemo se protiv takve vrste ilegalne trgovine, krimčarenja, organiziranog kriminaliteta boriti trgovinskim sporazumima. Mislim da je to pre, miro, miroljubiva metoda kojom bi se mogli protiv toga boliti. Hvala vam puno, pošto ne vidim nikom više da se javlja za riječ, onda molim dajem riječ komisiji, madame Emanuel Senjivi, imate riječ. Hvala vam lijepa, dame i gospodo zastupnici. Kao prvo želimo zahvaliti vašem odboru, prije svega vašoj visiteljici, na pažnji koju pridodajete pitanju e, krijumčarenja divljih vrsta, vrsta koji su ugroženi. Situacija je dalje vrlo zabrinjavajuća. Na to su podsjetili nekoliko zastupnika danas iz Europskog parlamenta, a evo i jučer smo vidjeli da su naši nizozemski kolege zapljenili dvije tone proizvoda dobivenih iz ugroženih divljih vrsti. Dakle, na području nizozemske. Tu se radi o ugroženim vrstama majmuna, a sve to je bilo još popraćeno sa milijun eura u gotovini. Imamo niz dokaza koji pokazuju da moramo kolektivno djelovati na europskoj razini kako bismo se borili protiv Eh, te vrste krijumčarenja. Vijeće se isto tako bavi tim pitanjem i eh, prošlog lipnja su eh, izdali priopćenje. Vrlo je mhm. važna suradnja na razini država članica, isto tako i sa Europolom, sa Eurojustom. Moramo se i dalje nastaviti zajednički boriti što se tiče ove teme. Isto tako su i naše trgovinske politike vrlo važne ako želimo e, ovdje riješiti ovaj problem. To je nešto na što su podsjetili e, svi oni koji su potpisnici CITES-a i vidimo da će se u južnoj republici održati idući sastanak konvencije CITES što predstavlja priliku da se svih 183 potpisnica te konvencije udruže i da se bore ne samo protiv korupcije, ljubih vrste, nego isto tako i protiv korupcije. Vi ste spomenuli e, nekoliko pitanja vezano uz e, trgovinu sa slonovačom i vezano uz e, slonove u Africi i tu bih vam rado odgovorila na ta pitanja. Kao prvo trebamo precizirati da je stav Europske unije takav da će vijeće 20. rujna izneti svoj zaključak. Trenutno se odvijaju rasprave i e, imat ćemo i raspravu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u naredno vrijeme. Što se tiče Europske komisije, njihov stav je vrlo jasan. Moramo zadržati zabranu e, trgovine sa slonovačom. Afričke države imaju trenutno po tom pitanju različite stavove. Neke predlažu da se ponovno krene sa trgovinom sa slonovačom, druge su protiv. A tu je stav Europske komisije vrlo jasan. Mi ne želimo da se ponovno nastavi sa trgovinom sa slonovačom. Što se tiče trgovine sa slonovima, Afrički slonovi se mogu klasificirati u prilogu broj 1 ili prilogu broj 2 iz CITES-a. U prilogu broj 1 e, imamo e, potpunu zabranu s, e, trgovine slonova, ali to neće ništa promijeniti vezano uz to da smo mi za potpunu zabranu e, trgovine sa slonovačom. Dakle, kako klasificiramo slonove, bilo u prilogu 1 ili prilogu 2, neće imati nikakvog utjecaja na to da se mi dalje borimo za potpunu zabranu e, trgovine sa slonovačom. Dakle, nam se da sam što se toga tiče odgovorila na postavljena pitanja. koje smo čuli od e, zastupnika parlamenta. Zatim nekoliko zastupnika je spomenulo i ulogu sporazuma o slobodnoj trgovini. Podsjećamo vas na to da mi posebno pazimo na to kako se koriste ti sporazumi o slobodnoj trgovini, da time koristimo da time vršimo određeni utjecaj u okviru naše suradnje sa trećim državama kada se radi o trgovini sa ugroženim vrstama. Isto tako odložili smo u tome da ćemo i dalje nastaviti raditi na ojačanju e, suradnje sa privatnim sektorom, primjerice sa e, sektorom transporta, kako bismo se borili protiv e, samog prijevoza tih proizvoda. Hvala vam. Hvala vam na komentarima. Sada se vraćamo našoj izvjestiteljici. Ema, imaš riječ. Hvala vam gospodine, eh, gospodine predsjedavajući, hvala vam eh, kolege na podršci. Što se tiče ovog teksta, mislim da doista možemo osnažiti eh, Europski akcijski plan po pitanju divih vrsta. Hvala Europskoj komisiji na prijedlogu. Mislim da je to vrlo dobar teme za naš dan Nadam se da će vaše primjedbe postati još i konkretnije prije sastanka u CITES-u kako bismo vidjeli onu odluku o prilogu broj 1 ili prilogu broj 2. Vi kažete da to nije velika razlika, ali ja mislim da je, da je to važno za to kako e, se oblikuje naša borba protiv toga i e, da je ovo jedan važan trenutak da to učinimo. Želim samo kolegama ovdje spomenuti da ja namjeravam prisustovati na sastanku na vrhu e, konvencije CITES u Johannesburgu i kada se vratim sa tog sastanka mogla bih vam dati izvješće o tome što smo tamo mogli vidjeti i e, kako smo vas gore vodili. Ali svima drugima samo želim reći da mm, vas molim da usredotočite vaše e, amandmane na akcijski plan, da se sjetite da kasnije u prosincu imamo još ono drugo izvješće. E, rok za podnošenje amandmana je sutra u 12 sati i veselim se raditi s vama. Hvala vam lijepa. Dakle, sve smo već spomenuli, sutra u 12 sati ističe rok za podnošenje amandmana, a glasujemo 26. rujna u našem odboru. I s time završavamo tu točku i hvala svim kolegama i hvala izvjestiteljici. A sada prisježemo do točke 23. na našem dnevnom redu. To je provedeno sporazum o osobnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje. 1. srpnja smo obilježavali petu obljetnicu. Dakle, pet godina od kad smo e, vidjeli stupanje na snage sporazume o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje. Imamo našeg izvjetitelja, gospodin Šenfeld koji je imao tu zadaću da procijeni provedbu sporazuma o slobodnoj trgovini i sada e, vam, Adame, predajem riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Pa da. Prema našem kalendaru vidimo da je proteklo već pet godina od stupanja snage tog sporazuma. To ste spomenuli, gospodine Pizarović, i zbog toga pripremamo sada i ovo izvješće koje vam želim predstaviti. Mislim, danas vodimo tek prvu raspravu o tome. E, izvješće ću predstaviti u listopadu. Dakle, još e, imamo dovoljno vremena. E, možete još vaša mišljenja ili vaše primjedbe mi poslati. Vezano uz izvješće možete još surađivati sa mnom. Ali ja bih vam već danas htjela zahvaliti na dosadašnjoj suradnji. Zahvaljujem svim parlamentarnim zastupnicima, ali isto tako i e, suradnicima iz staništa našeg odbora. Što se tiče samih detalja, njih ću vam predstaviti u listopadu, kada ćemo ponovno govoriti o izvješću. Danas bih samo vam htio iznati nekoliko općenitih primjedbi informacija. Kao što znamo, tu se radi o prvom sporazumu iz takozvane nove generacije. A to treba imati na umu zato što je i sam taj sporazum iz te nove generacije vrlo važan sporazum. Republika Koreja je vrlo važna država za Europsku uniju u svakom pogledu, ali nas prije svega zanimaju uh, gospodarske i socijalne implikacije tog sporazuma. Republika Koreja je za nas država partner. koja nam je jednaka po smislu uh, gospodarstvene razmjene i investicija. Sa Korejom smo prvi put imali ovakav novi sporazum o slobodnoj trgovini i s time smo ušli u tu jednu novu fazu. Možemo iskustva stečena na temelju tog sporazuma zatim iskoristiti i pri idućim sporazumima te nove generacije. Još ne znamo što će nam donijeti pregovori o TTIP-u. Ali možemo vidjeti što smo uspjeli primijetiti nakon ovih pet godina od početka ovog sporazuma. Možemo reći da se tu radi o priči uspješnici. Posljedice tog sporazuma su dobre, pa čak i jako dobre kako za Europsku uniju, tako i za Republiku Koreju. A tu bih vam htio ukazati na nekoliko elemenata. Kod provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini smo uspjeli ostvariti 50% povećanje izvoza iz Republike Koreje. Uvoz u Europsku uniju samo pet 5%, ali za koji čas ću vam objasniti zašto je tu takva razlika. Bilo je tu određenih čimbenika koji su do toga doveli. Isto tako vidimo da je na korijskoj strani bilo dobrih e, posljedica. U 2015. godini smo imali novi rekord što se tiče e, trgovačke bilance. a europske investicije u Republiku Koreju se više rastu i rastu. A e, ovaj sporazum ne pokriva samo trgovinu, već isto tako i usluge. To jest, ispričavam se, investicije. Ali, e, korejska strana bi htjela da se veći naglasak stavi na upravo taj element investicija. Europska unija je treći po redu e, trgovački partner e, Republici Koreji, a e, s druge strane Republika Koreja je za nas osma po redu partnerica u trgovini. Tijekom pregovora još prije nego što je sporazum bio potpisan, izrazili smo neke sumnje, neke zabrinutosti vezano uz automobilsku industriju. Um, europska automobilska industrija je imala određene zabrinutosti zbog tog sporazuma, ali uh, te, ti strahovi se nisu obistinili, baš nasuprot. Izvoz automobila iz Europe poraslo je za 206%, a uvoz automobila iz Koreje prema Europskoj uniji poraslo je za 53%. Obujem usluga se također povećao. Mislim, naravno, mi tu imamo naš sustav e, preferencija. Mi nudimo određene usluge koje su potpuno drugačije od korijskih. I zbog toga došlo do toga. Možemo reći da je taj sporazum o slobodnoj trgovini bio koristan. Naglasio bih da su naši partneri, kako političari, tako i poduzeća iz Republike Koreje, također e, to potvrdili. Prije smo imali trgovački deficit sa Republikom Korejom, u iznosu od 7,5 milijardi eura, a sada imamo suficit i to u iznosu od 7,3 milijarde eura. Dakle, prije smo imali deficit, minus 7,5, a sada bilježimo čak i suficit plus 7,3 milijarde eura. Za to postoje razni razlozi. Odgovorni političari ne mogu tvrditi da je samo taj sporazum doveo do tako pozitivnog razvoja, ali ipak taj sporazum isto tu odigrao važnu ulogu. Uvoz prema EU je u proteklih godina bio nešto slabiji i možda da to malo pojasnim kako ne bi došlo do krivih zaključaka. Slabi uvoz je bio posljedica krize u kojoj se našla Europska unija niz godina, a i dan danas neke države u Europskoj uniji još uvijek nisu izašle iz krize. Ono što je ovdje važno je to da je došlo do porasta e, izravnih stranih ulaganja. Te investicije ne tiču se samo Republike Koreje, već isto tako i e, drugih država na području Azije. Robe iz e, cjelokupnog azijskog područja se ne registriraju isključivo kao, e, se ne registriraju kao koriske I to objašnjava ovu razliku u uvozu. E, ovaj sporazum o slobodnoj trgovini važan je za razvoj, danji razvoj naše trgovine s Koreom. A što se tiče same provedbe sporazuma, Tu moram spomenuti da je došlo do e, rasprave o tome u različitim, različitim gospodarskim forumima i u okviru različitih skupina. Za države članice ne bi trebalo biti važno samo gospodarska pitanja, već isto tako i e, pitanja koja se tiču poslodavaca, to jest pitanja koja se tiču radnika i e, građanskih sloboda. Sporazumi o slobodnoj trgovini danas nemaju samo gospodarske posljedice, već isto tako i socijalne posljedice. situacija građana ne samo u Europi, već u cijelom svijetu, mm, to je nešto što ovdje također moramo e, imati na umu. A taj element je važan kada se radi o našem odnosu s partnerima. Ove informacije koje sam vam e, upravo dao mm, ne dokazuju nužno da se ovdje samo o pozitivnim posljedicama. Naravno da svijet nije savršen. I zbog toga smo zatražili da se upravo ovako svakih pet godina e, provodi jedna procjena e, učinka sporazuma kako bi se sporazum mogao korigirati. Dakle, postavlja se pitanje što možemo učiniti, a što traže od nas e, naši partneri. Primjerice, postoji klauzula o izravnom izvozu. Proizvođači u EU su nam ukazali na taj problem. Postoji zatim i klauzula koja se e, odnosi na popravljenu robu. E, ona je također izgleda jedan problem. Također, sa strane Europske unije vidimo da e, se javljaju problemi i sa autorskim pravima, a isto tako ima, ima tu i određenih fitosanitarnih propisa koje bi smo možda trebali malo izmijeniti. Zatim, postoje neki poljoprivredni proizvodi koji su za nas vrlo važni. Primjerice, za Španjolsku se tu radi o narančama, a e, kada se u Poljskoj se radi o svinskom mesu. Zatim postoje necarinske trgovinske prepreke to je također velik problem, ali treba reći da u svim trgovinskim odnosima postoje mhm. takve prepreke e, s raznim partnerima, pa tako i sa Koreom. S korejske strane smo zaprimili e, e, nekakve zabrinutosti vezane uz zaštitu ulagača. Moja teza je sljedeća. Ja bih rekao da Koreanci u tom pogledu imaju pravo zato što u samom sporazumu nismo uspjeli pravilno riješiti taj problem. Za to je postao jedan razlog. Naime, na početku europska strana nije imala mandat e, u pregovorima o, tom, o toj temi. A s druge strane, Koreja je imala neke vlastite sporazume vezano uz zaštitu te zaštite ulogača sa pojedinim državama Europske unije. Naime, Koreja ima 23 različitih takvih sporazuma. I to je naravno veliki problem za poduzeća koja djeluju u više država članica Europske unije. Dakle, za ta korejska poduzeća kad kad dolazi do problema zbog tih bilateralnih sporazuma. A s druge strane, e, Europska unija proživljava određenu evoluciju što se tiče toga kako se tretira ta zaštita ulagača. Danas e, se tome pristupa drugačije nego prije. Dakle, obje strane, kako korejska tako i europska strana, će možda uskoro morati e, se obračunati s tim problemom u okviru sporazuma. Zaključno bih htio reći da svi gospodarski i socijalni čimbenici E, ukazuju na to da se isplatilo sklopiti ovaj sporazum. Taj sporazum pozitivan. On bi mogao biti uzor za danje sporazume s drugim državama. I naravno da trebamo i dalje pratiti provedbu tog sporazuma. Možda bi trebalo doći do nekih ispravaka u budućnosti ne samo u Europi, već i drugdje je tu došlo do pozitivnih razmišljanja. E, predstavnici različitih sektora industrije su imali prilike izraziti se o tome, kako kod nas, tako i u Koreji. I sve o svemu mislim da ćemo s ovim izvješćem imati dobar temelj da dobro procijenimo provedbu tog sporazuma. Hvala. Hvala lijepo. Započinjemo sa izvjestiteljima. Zastupnik Šuster, izvolite. Hvala lijepo. Ja bih prvo želio zahvaliti gospodinu kolegi Senfordu na njegovom izvješću s kojim se slažem u većini točaka jer e, mislim da je to jedan vrlo uspješan sporazum s kojim se mi ovdje bavimo koji može biti jedan imati sjajne posljedice. Ali ne smijemo zaboraviti da u politici, politika Južne Koreje nije to uvijek tako pozitivno ocjenjivala kao mi. Jer s koreanske strane gledano je ovaj vanjsko trgovinski deficit kojeg su imali u trgovini sa Europskom unijom nastao u proteklih pet godina. Dakle, prvo je bio deficit za Evropsku uniju, onda se to pretvorilo u suficit za Evropsku uniju, a to naravno za Seul i za Južnu Koreju nije nimalo pozitivno, pa smo čuli jako puno kritičnih glasova koji su pozivali koreansku vladu u Seulu da nešto učini protiv toga. Naravno, to je dobrim dijelom zbog toga je tako došlo do toga, zato što mnoge zemlje u EU nisu došle, nisu još uspjele izaći iz krize i pokazalo se da je nedostatak jednog održivog razvoja u europskoj politici zapravo taj gospodarski nedovoljni rast se ne samo na politiku i na socijalne stvari loše odražava, nego prvo opterećuje našu vanjsku trgovinu. Prema tome mislim da tu trebamo i mi poduzeti različite korekcije i na tome razgovarati sa Koreancima, jer mislim da sve u svemu je naš zapravo cilj da imamo kompletno izbalansiranu trgovinsku bilancu za obje strane u našim međusobnim trgovinskim odnosima i to bi bio onaj glavni cilj. A zatim imamo još nešto o čem bih htio govoriti što je bitno. Naime, većinu stvari koje ovdje kolega iznio apsolutno se slažem i mislim da treba o tome govoriti pred europskim institucijama duljem. Ali dvije stvari su mi posebno važne, a to je zaštita investicija. I mislim da je zanimljivo e, koreansko stajalište i odakle to potiče. Naime, vidimo da je mogućnost da recimo jednu stranku s ugovora neki koncern može tužiti zato što je provela neku zakonsku izmjenu. I to je ono o čemu smo mi razgovarali u CETI i TTIP-u i ono što protiv čega nismo smo se borili i nismo to htjeli prihvatiti. A ovdje vidimo da je to čak, mislim, to, tu temeljnu motivaciju našu da se ne mogu investitori zaštitu svojih investicija tužiti neku državu i dobiti onda još odštetu plaćenu. To smatramo da je zbog neostvarene dobiti. Recimo, mislimo da je taj naš temeljni stav korektan i kao što to nismo htjeli u ugovorima s Kanadom i SAD-om, ne želimo to ni u Koreji, ni u ugovoru sa Koreom e, prihvatiti. Jer mi smatramo da se mora taj rješavanje spora riješiti pred kompletnom međunarodnom sudskom institucijom koja će to e, raditi, koja će rješavati taj spor prema međunarodnom pravu i generalno pravnim normama, a ne preko neke arbitraže. A druga stvar koja je po mom mišljenju još važnija, a to je činjenica da se Južna Koreja nije u cijelosti držala dogovorenih e, odredaba, naime posebno kod zaštite na radu i posebno kod sindikatnog aktiviranja. Dakle, tu se pod vrlo dubioznim uvjetima su sindikalni vođe ovdje e, dakle, uhičeni u Koreji i osuđeni na vrlo, s vrlo nejasnim obraženjem na kazne zatvora čak i to mislimo da je neprihvatljivo. Mi pozdravljamo da povjernica Malmström se želi time baviti i tu temu još posebno otvoriti u razgovorima sa Korejom, ali mislim da bi ta sindikalna temeljna prava u Južnoj Koreji trebala biti zajamčena i mislim da je to za nas iz Europske unije apsolutni uvjet za bilo koji nastavak rada i nastavak pregovora. Jer dobro, ne, može ne naravno napreci u radnom pravu i odnosu prema sindikatima i radničkim organizacijama neće biti jednako velik napredak kao u njihovoj ekonomiji, ali svejedno polažemo veliku vrijednost da se do tih, tih napredaka dođe. Dakle, to treba naglasiti. Ali osim tih dvije stvari u vezi rješavanja sporova sa korporacijama i radničkih prava, mislimo da je ovaj ugovor dobar i da imamo sve uvjete da konstruktivno definitivno riješimo sve probleme koji su eventualno još otvoreni. Uh, Hvala. Mm, zastupnik Starbati za CRM. ima riječ, izvolite. Ja, dem Ja se slažem sa izvjestiteljem da je sporazum ovaj trgovinski sporazum s Korejom predstavlja pravi uspjeh, a slažem se i gospodinom Šusterom da treba jako paziti na ljudska prava i poštivanje ljudskih prava, posebno radničkih prava i sindikalnih prava i u Koreji. Međutim, mislim da je upravo slobodna trgovina, ovakav jedan sveobuhvatni trgovinski ugovor, jedan jako bitan instrument da se to postigne. A zatim nam još neke napomene ja kao ekonomist. Mislim naime da je jako lijepo da Evropska unija ima, da je jedan deficit e, zapravo iz, pre, pre, preobratila u suficit. Ali mislim da to nije loše ni za koranske e, uvjete, jer kad se jedan puta e, opskrbe sa robom široko potrošnje, onda je to zapravo put jednom drugom blagostanju, odraz njihovog blagostanja. A onda treba naravno analizirati u čemu se sastoji upravo taj suficit, taj višak Evropske unije. Ja koliko sam shvatio, baš se ta konzumna dobra, dakle roba široke potrošnje izvozi u Koreju, što samo, Koreju, što samo govori koliko je zapravo njihovo gospodarsko produktivno da to može se skupa usisati i platiti, ali u svakom slučaju to je ovako onako samo jedan privremeni, privremeni učinak, jer e, Koreanci će to sami nadoknaditi i u svakom slučaju doći do izravnati taj suficit trenutni u korist Europske unije u našoj vanjsko-trgovinskoj bilanci. U svakom slučaju, i mislimo da je to da je ovaj ugovor jedan e, dobitak i za Koreju i za Europsku uniju i da je dobitak što se tiče blagostanja i načina života ljudi. Hvala. Alde, izvolite, zastupnik Takula. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä taittaa tässä. Hvala lijepo. Mislim da je Aleksandar Lambsdorff bio nadležan za ovu temu u klubu Aldea, međutim, budući da njega nema ovdje, ja ću skočiti kao njegov zamjenik. Neću baš reći bilo što, <laughs> to je jasno, reći ću vrlo kratko, samo nekoliko riječi, ali evo da ga zamijenim. Ja sam imao mogućnost i priliku sudjelovati u našem posjetu Koreji. I vidimo sada kad nakon ovog dovršenog ugovora sve skupa izgleda jako uspješno ovaj trgovinski sporazum s Korejom, sve izgleda kao veliki uspjeh. Međutim, mi smo i svjesni svih nesuglasica i problema u odnosu koreanskih vlasti prema sindikatima i sindikalnom radu, a zatim općenito pitanje ljudskih prava i zaštite na radu, sve ovo što je ovdje kazano i na što moramo paziti. Zatim, druga stvar, moramo razmisliti o ovom e, suficitu vanjsko-trgovinskom u našoj bilanci sa Korejom kako će se to razriješiti. Zatim moramo pogledati kako izgleda recimo automobilska industrija. Mi znamo da Koreja Hyundai Kia, dakle svoje vlastite domaće automobilske proizvode, marke automobilske želi promovirati i gura. I znamo da neće prihvatiti isti tretman recimo automobilskih E, proizvoda iz Europe, evropske automobilske industrije svojih, to je jasno. tu će biti problema, tu će biti različitih oblika zaštite vlastite proizvodnje. Međutim, sve u svemu, ako abstrahiramo te stvari gdje vidimo da će biti još nekih otvornih e, problema, sve u svemu je dobro, dobar ugovor i bit će na obostranu korist. Ima još jedna točka koju ovdje nismo spomenuli, koja je potencijalno vrlo problematična, a to je pitanje intelektualnog vlasništva i copyrighta. Mislim da na tom području zaštite intelektualnog vlasništva trebamo dalje pregovarati s Korejom kako bi Koreja sa svoje strane bila svjesna svojih obaveza. i ispunila svoje obaveze recimo prema europskim umjetnicima, glazbenicima i ostalima kojima se recimo očito ne plaćaju adekvatne tantijeme za autorska prava. Kažem, tu nismo o tome dovoljno govorili. Mislim da bi se još malo više o intelektualnom vlasništvu i autorskim pravima trebalo u tom kontekstu reći. Hvala. Riječ ima Helmut Scholz. Izvolite. Hvala. Isto želim zahvaliti izvjestitelju na njegovim stajalištama na ovoj priči o uspjehu, dakle, razvoju sporazuma o slobodnoj trgovini između Koreje i Evropske unije. Ovo često priča o uspjehu za komisiju, to smo čuli od gospodina Dematija, koji se uvijek zalagao za potpisivanje sve većeg broja ove vrste sporazuma. Vi ste, gospodin Schoenfeld, spomenuli da su neke brojke pozitivne za evropski sektor automobila, recimo u mojoj zemlji, ili za proizvode koji spadaju u kategoriju luksuza ili za poluvodiče koji su uvezeni pak iz Japana. Mislim da možemo komisiji preporučiti da uvede neke e, limite i da malo pobliže sagleda detalje. Potrebna je ozbiljna evaluacija ove vrste sporazuma, dakle, Možda moramo pogledati i period duže od pet godina, dakle stalno nadzirati provedbu i utjecaj na gospodarsku i socijalnu situaciju u našim zemljama, dakle koje su dugoročne perspektive. Skupina za monitoring bi trebala biti stalne prirode, dakle kada je riječ o provedbi ove vrste sporazuma i njihovom utjecaju na situaciju u Europskoj uniji, različita njezina gospodarstva i s druge strane korejsko. Komisija je izradila izvješće koje se tiče obojma e, trgovine, dakle 11 e, godina je obuhvaćeno i uspjeh trgovine se ne bi trebao pripisati isključivo sporozumu o slobodnoj trgovini. Vidimo da i euro gubi na vrijednosti i to nas dovodi do pitanja bismo li trebali uzeti u obzir samo brojke, odnosno i rast ili gospodarski pad, odnosno situaciju sa gospodarskim razvojem, dakle, kada je riječ e, o trgovinskoj bilanci. I zato mislim da bismo trebali uzeti u obzir kada računamo uspjeh ovih e, sporazuma i dakle te pokazatelje, naročito u kontekstu sastanka G20 kada je riječ o trenutnom razvoju trgovinske razmjene na svjetskoj razini. Mislim da je to zanimljiv doprinos toj raspravi. Dakle, trebali bismo vidjeti kakva je struktura pregovora ovih bilateralnih, e, multilateralnih dakle sporazuma. Na koncu devaluacija eura nas e, tako, tako, također sili da razmotrimo ovu situaciju u kontekstu jedne zemlje koja još nije ratificirala svo zakonodavstvo, dakle međunarodne organizacije rada, tu je i pitanje dumpinga. Komisija je trebala ocijeniti nove zakone koje je zemlja nedavno donijela. Vi ste, evo, kolega, opisali situaciju, dakle, pojedinih skupina unutar društva. Dakle, kako bi se osigurali u provedbu slobodne trgovine za svih, dakle, ne samo za biznis, GUE inzistira kao i odbor za zapošljavanje da se da zahtjev da Koreja ratificira dakle konvencije Međunarodne organizacije rada, to bi komisija trebala zatražiti, dakle uvjetovati primjenu ovog sporazuma, dakle slobodom udruživanja, pravom na kolektivno pregovaranje, dakle priznavanje ženskih radničkih prava, te ukidanjem diskriminacije, dakle i tako dalje. Mislim da ovo, da ovo dijelom čitave ove analize učinka unatrag pet godina, dakle vezano uz ovaj trgovinski sporazum sa Korejom. Thank you uh, Hvala lijepo, ne vidim druge zahteve za riječ od strane zastupnika, te ovdje u ime komisije imamo kolegu De Ponta, izvolite imate riječ. Uh, Hvala lijepo. Hvala izvjestitelju gospodinu Seinfeldu. Čuo sam komentare zastupnika, ali kao što se vi sjećate, 1. srpnja smo proslavili evo petu godinu provedbe ovog sporazuma o slobodnoj trgovini. I prošle godine je on e, službeno dakle stupio na snagu, odnosno dovršio se postupak ratifikacije. Drago mi je što se izvjestitelj prisjetio da je priča o uspjehu Mislimo da je ovo doista dobar sporazum za Europsku uniju. Vi ste i sami ovo podsjetili na brojke vezane uz trgovinski višak i obujam trgovine, dakle koji su, po koje potkrepljuju tu tvrdnju. U lipnju smo izradili godišnje izvješće o provedbi ovog sporazuma. Dakle, tu se nalaze dodatni statistički podaci o trgovinskom obojmu e, dakle, između nas i Koreje i u najosjetljivijim sektorima. To je sve dostupno na našim web stranicama. Htio bih odgovoriti na nešto spomenuto u pojedinim javljanjima za riječ. Tu je pitanje kako možemo poboljšati ovaj sporazum i to putem paketa izmjena. O tome smo već razgovarali sa korejskim sugovornicima na zadnjem sastanku odbora za trgovinu, dakle na samitu između Evropske unije i Koreje, održanom prošle godine u Seulu. Tada smo pokušali dakle vidjeti e, što bismo mogli postići paketom e, izmjena, dakle uzivši u obzir i dobrovolju na obje strane. Koreja je dosta pokazala dosta pozitivno stajalište spram paketa izmjena. Iako ima tu, iako tu istaknuti niz političkih rezervi, dakle vezano uz neravnotežu dakle kada je riječ o koristi iz ovog sporazuma, prije svega na strani Europske unije, to su oni zamijetili i mislimo da, ćemo se, da će se o ovom paketu izmjena moći razgovarati kada dođe do win-win situacije između obje strane. Tu je također i paket koji se tiče ulaganja, Dakle, prije Lisabonskog e, ugovora to e, nije moglo biti dijelom našeg, e, našeg mandata i zato nije uključen u ovaj trgovinski sporazum. Koreci su nam objasnili da ne dovode u pitanje novi pristup ka ulaganju kada je riječ o postojećim ugovorima i Dakle, pokušavamo se dogovoriti o nekim pravilima za ulagače. Imamo jednu teškoću o kojoj valja razgovarati, to je sustav rezolucije, dakle, nesuglasica koji je na snazi zato što su Korejci istaknuli da se taj sustav još nije testirao i ne žele biti prva, treća zemlja na kojoj će se to primjenjivati. Oni se žele uključiti u TTIP, dakle tamo postoji sustav i SDS-a koji se bavi tim pitanjima i zato žele uvjeriti i Narodnu skupštinu u Koreji u sve prednosti korištenja novog sustava koji Europska unija zagovara. Dakle, nadalje bismo trebali objasniti vlastito stajalište, mi smo jako jasno rekli na čemu ćemo bazirati svoje, e, svoje diskusije i to ćemo valjati nadalje razraditi. Također razgovarali smo o drugim elementima paketa. Postoji tu ograničen broj pitanja o kojima se raspravlja je sastanak u Seulu u Svibnju, dakle priljetne stanke, a i krajem ovog mjeseca ćemo održati jedan sastanak u Briselu kako bismo nastavili pregovore. Tu su komentari o evaluaciji, dakle, sporazum o slobodnoj trgovini s ovom zemljom. Kao što znate, mi smo pokrenuli studiju koja se bave tim pitanjem. E, sada smo potpisali ugovor sa tvrtkom koja će se time baviti, ona je bazirana u Njemačkoj i nadamo se da ćemo e, u kolovozu iduće godine dobiti tu studiju. Dakle, bavit ćemo se zaposlenošću, socioekonomskim uvjetima, to će biti sveobuhvatna studija i mi ćemo vas obavještavati, dakle, putem naše vlastite web stranice o tome što je utvrđeno od strane dakle ove tvrtke koja se bavi tom studijom. Što se tiče pitanja e, sindikata, dakle Međunarodne organizacije rada, tržišta rada, dakle da, to je jedna od naših e, zabrinutosti. Bavimo se pitanjem stanja radničkih prava u Koreji. Kao što znate, postoji mehanizam unutar sporazuma za strane da vode dijalog koji se tiče održivog razvoja i unutar toga se nalaze dakle i radnička prava na zadnjem sastanku nadležnog odbora. Mi smo ponovili svoj zahtjev Koreji da ratificira i provede svo sve temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada kao što to stoji u trgovinskom sporazumu i zajedničkoj deklaraciji Koreja se obvezala da će nas obavijestiti u svojim konkretnim koracima u tom smislu. Dakle, mi ćemo nastaviti nadzirati situaciju i ba, vratiti joj se tijekom rasprava. Dakle, već na idućem sastanku koji je zakazan za studeni. Također, zajedno sa korejskim vlastima smo pokrenuli projekt e, dakle vezan uz pomoć. Riječ je o implementaciji konvencije dakle ILO-a, tiče se upravo zabrane diskriminacije i evo bavimo se ovim pitanjima u svakoj prilici i jamčim vam da je povjerenica, da se povjerenica bavi istim tim pitanjima. Još jedno pitanje koje se tiče autorskih prava. naročito oni koji se tiču javne izvedbe, tamošnji tamošnji zakonodavni okvir nije u, dakle, nije, nije u potpunosti usklađen sa zahtjevima koji proizlaze iz sporazuma postoji e, izmjena zakona kojim se pokušava to uskladiti, međutim ono je blokiran u Narodnoj skupštini, to već dugi niz godina dakle od strane jedne skupine parlamentaraca i u ožujku ove godine ovaj je zakonodavni paket konačno usvojen u Skupštini, međutim on je ublažen i zato on ne obuhvaća se ono što smo istaknuli kao problem. Sada se zbog toga uređuju detalji, dakle, u popratnom zakonodavstvu, naročito kada je riječ o provedbi ovog zakona i to također pozorno pratimo. Dakle, to je važno za relevantnu industriju kako u, kako Europskoj uniji, tako i u Koreji. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo na svemu ovom, a sada se vraćamo našem izvjestitelju da zatvori i zaključi ovu našu raspravu. Hvala lijepo. Hvala, zahvaljujem jasno i svim govornicima. Ove teze koje sam postavio u izvješću zapravo su se potvrdile u svim intervencijama koje su ovdje iznesene. I podsjećam isto tako da sam u izvješću podsjetio i na sve ono o čem se ovdje govorilo. Mislim, nismo, nije da to nismo otvorili. Pitanje intelektualnog vlasništva, pitanje radničkih prava, zaštite na radu, sve smo to uzeli u obzir u izvješću našem. Ja sam ovaj sporazum evaluirao na temelju svog poznavanja ekonomije, dakle moje matične struke, a svi rezultati koje ovdje možete vidjeti, to su dakle vrlo količinski, dakle kvantitativni rezultati. Na njima možemo zapravo zahvaliti samo ovoj sjajnoj gospodarskoj suradnji i razmjeni između dviju država. Iako znamo jako dobro da je gospodarska razmjena e, među, tim drž između Koreje i Evropske unije jasno podložna mnogim faktorima koji na nju utječu, između ostalog i geopolitičke prilike. U svakom slučaju rezultati svega dosadašnjeg naših trgovinskih i ostalih odnosa s Korejom pokazuje da možemo biti samo vrlo zadovoljni s tim sporazumom i vidimo kolika je, koliko su velike pozitivne posljedice. Sad što se tiče ovih vanjskih e, elemenata koje je spomenuo predstavnik Europske unije, Naime, ova analiza nije trebala samo gospodarske faktore uzeti u obzir, nego i e, društvene i civilizacijske, jer to će za nas biti posebno važno i zanimljivo, to je jasno. Mislimo da ćemo te faktore, te šire faktore, vanjske faktore u budućnosti još više uzimati u obzir. A što se tiče prava radnika, što se tiče e, prava na slobodan rad sindikata u Koreji, što se tiče provođenja, odnosno implementacije propisa Međunarodne organizacije rada, i kako se to u Koreji odvija, to nas isto jako zanima. I mislimo da je u vezi upravo sa tim temama održano nekoliko sastanaka. Tu su bili predstavnici različitih koreanskih sindikata na tim sastancima kao i nevladinih udruga iz Koreje. Razgovarali smo sa političarima njihovim, ljudima iz političkog establishmenta, ali i drugim bitnim dionicima. I uvijek smo isticali kako su ta pitanja za nas važna i kako će biti uvijek važna, pogotovo kad budemo evaluirali sporazum. I da nije isključeno da ćemo u budućnosti modificirati tekst sporazuma. Dakle, taj ta očekivanja o kojima smo ovdje govorili, što mi sve očekujemo od tog ugovora i budućih odnosa sa Korancima, to će se sasvim sigurno sve ispuniti. Te bitne problemi će se razriješiti. I sada još nešto. nešto u vezi ove prijašnje teme na našem današnjem odboru, a to je trgovi, ilegalna trgovina divljim životinjama, florom i faunom. Naoko se čini da je to potpuno odvojena tema, ali zapravo su dosta povezane. Naime, jučer smo govorili isto tako na našem odboru o sporazumu Evropske unije sa zemljama iz drugih dijelova svijeta i drugih kontinenata, posebno iz Afrike. I u svemu tome, ono što se čulo, što je uvijek bitno, uvijek stalna tema je borba za blagostanje tih ljudi, borba protiv siromaštva u mnogim zemljama i među ljudima na ovom globusu, borba za znanje, za edukaciju. I mislim da je to zapravo najvažniji instrument kako bi se sve moguće patološke oblici u različitim društvima iskorijenili, uključujući i siromaštvo, upravo je ta razina obrazovanja jako bitna. Mi ne možemo postići nikakav civilizacijski napredak izvan Europe ako ne budemo potaknuli gospodarski rast. A taj gospodarski rast će onda utjecati na sve ove druge pomake. A u tom kontekstu smatram da su ugovori o slobodnoj trgovini vrlo bitni jer oni su jako, jaki instrument upravo za postizanje gospodarskog rasta. Hvala vam lijepo na ovim završnim riječima. Ovdje smo zaključili naš, time smo zaključili našu raspravu o ovoj temi. 12. 13. listopada nastavljamo s time. A u ovom trenutku to je sad, kao što sam već rekao, tek jedan, da kažemo, provizorni kalendar našeg djelovanja. Na koncu će to koordinatori odlučiti i fiksno vam objaviti. I stigli smo do točke 24. gdje piše točka razno, međutim ja nemam nikakve točke pod razno, prema tome želim se pozdraviti, želim vam zahvaliti i pozdraviti se s vama do našeg idućeg sastanka. Doviđenja.